Good afternoon, colleagues. The session. Dobar dan kolege. Sjednica koju smo prekinuli 16. sada ponovno nastavljamo. Možete li molim vas sjesti? Thank you, colleagues. Colleagues, we are about to start. Kolege, Započet ćemo sa prednom sjednicom, tako da vas pozivam da sjednete i da prekinite razgovore. Hvala vam. Samo da vas obavijestim da zapisnici i dokumenti koji su usvojeni na plenarnoj sjednici 16. Eh, studenog vam sada stoje na